na dnevni red izvješće zastupnice Gardini o mehanizmu Unije civilne zaštite. Odmah dajem riječ izvjestiteljici Gardini. Izvolite. Hvala lijepa. Danas ovdje pišemo lijepu stranicu povijesti naše Europske unije. Stoga dopustite mi da odmah zahvalim svim osobama koji su surađivali, kako kolege su izvjestitelji, ali tako i cijeli parlament koji je fleksibilnošću pokazao mogućnost da sačuva ono što je bio konkretan cilj ovog mehanizma, odnosno jačanja mehanizma civilne zaštite u Europi i uspjeli smo također e, premostiti okljevanja i sumnje nekih država članica koji su u jačanju mehanizma civilne zaštite vidjeli ingerenciju Europske unije. Međutim, Europski građani prilikom ispitivanja javnog vijenja Eurobarometru kažu da žele i jaču civilnu zaštitu i žele mm, da mm, pomoć drugih država članica za slučaj prirodnih katastrofa gdje njihove regionalne, lokalne ili nacionalne vlasti ne mogu same riješiti eh, riješiti eh, problem. Vidjeli smo kako je to bilo za vrijeme požara. A e, Europa, iako već sada ima mehanizam civilne zaštite, nije mogla se istovremeno nositi s više elementarnih nepogoda koje su se odvijale paralelno. Prošlo je malo više od godinu dana od priopćenja komisije, gdje zahvaljuje spremnosti po, na spremnosti povjereniku Stiljanidesu. Dakle, sada imamo Resk i EU e, to je novi instrument koji će se sastojati od dodatnih snaga od onih koje već postoje u državama članicama. Cilj RESC EU je da se ojača mogućnost e, da se pomogne tamo gdje je potrebno. Naravno, postoji i aspekt pripreme i Europska unija će biti u stanju nositi se s elementarnim nepogodama. Dakle, bilo da se radi o katastrofama koje su dakle elementarne nepogode ili pak one e, koje su rezultat e, bioloških, kemijskih ili nuklearnih tvari. Sprečavanje požara također je nešto što je vrlo pozitivno za okoliš, što želim podsjetiti, jer e, u požari predstavljaju 20% emisija ugljičnog dioksida u svijetu. Prema tome, ovaj mehanizam koji je tako pojačan će imati vrlo pozitivan pozitivan učinak. Dopustite mi za kraj da se podsjetim, e, podsjetim na e, gospodina Zamboretija. On je 26. siječnja preminuo, a on je za nas u Italiji svojevrstan otac zaštite, civilne zaštite. I bilo bi dobro također da se među državama članicama surađuje, da imamo iste norme i isto tako smo uspostavili i priznanja za osobe koje će se u različitim državama članicama e, odati dakle priznanje osobama koje su pomogli na planu civilne zaštite i ja e, mislim da bi bilo dobro za početak da se njemu to priznanje e, priznanje oda. Hvala e, gospođo Gardini i hvala i, ja se sjećam gospodina Zamberletija koji nam je puno pridonio. Sada zastupnica Zovko povjereniče na početku bih željela čestitati kolegici elizabeti gardini na vrlo dobro razrađenom izvješću europskog mehanizma za civilnu zaštitu kao i povjereniku za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama europske unije christosu stylianidesu u svojoj ulozi u svojstvu izvjestiteljice za mišljenje u ime odbora za razvoj sudjelovala sam u izradi ovog izvješća u pružanju potpore mehanizmu na kojem sam naglasila potrebu jačanja nacionalnih kapaciteta civilne zaštite a da instrumenti na razini europske unije u slučaju mehanizam unije za civilnu zaštitu nadopunjavaju. novi mehanizam ne bi trebao djelovati izolirano nego se oslanjati na snagu drugih europskih instrumenata i biti usmjeren na sprječavanje rizika suoeni sa požarima na jugu europe nismo mogli ostati pasivni uz veliku materijalnu štetu i ljudske žrtve te brojne nedostatke u postojećim mehanizmima za borbu protiv katastrofa morali smo reagirati. eljela bih naglasiti kako je u na unesena odredba koja omoguuje dravama lanicama koje nisu u mogunosti sudjelovati u udruenim kapacitetima za civilnu zatitu stopu sufinanciranja ne veu od fifty five prihvatljivih trokova za prijevoz što je iznimno e, važno za republiku hrvatsku. hrvatska je krizna točka koja graniči s ostatkom jugoistočne europe i treba se promatrati s posebnom pozornošću raspodjeli sredstava pa fokus treba biti na pojačavanju svih preventivnih mjera usvojeni amandmani komisiji omoguuju ovlast rasporeivanja kapaciteta sustava rescue a dok operativna kontrola u kriznim područjima ostaje pod kontrolom drava lanica. zahvaljujem predsjedavajući i jo jednom zahvaljujem svima koji su uradili da ovaj mehanizam koji je neto najljepše to smo mogli učiniti za građane europske unije dobije svoju punu snagu i da se graani ne osjeaju ma gdje da su. Grazie. E adesso sentiamo il parere della Commissione, commissario Stylianides. Hvala. Sada ćemo saslušati mišljenje komisije. Dajem riječ povjereniku Stiljanidisu. Hvala vam što ste došli danas. Hvala lijepa, dragi povjereniče, dragi kolege. Prije nešto više od godinu dana obratio sam se ovom domu kako bi predstavio naše prijedloge da ojačamo e, naš e, mehanizam e, civilne zaštite u Europskoj uniji. Danas će Europski parlament glasati za najznačajniji mehanizam civilne zaštite koji je ikada postojao. I zaista prije par godina ovakvo što bilo još politički nezamislivo. Moram reći da među prijateljima moram biti vrlo iskren. Bilo je vrlo teško i zahtjevno uvjeriti države članice da pristanu na ovakvo i jačanje mehanizma. Međutim, uspjeli smo to ostvariti zahvaljujući ovoj vrlo ambicioznoj zajedničkom cilju. Ponosan sam zaista danas što sam građanin Europske unije. Dopustite mi prije svega da izrazim iskrenu zahvalnost izvjestiteljici Elizabeti Gardini na e, tome što je predvodila u ovom radu. Želim također zahvaliti svim E, kolegama, to kolegici Željani Zovko, e, kolegi Fernandešu, kao i ostalim izvjestiteljima iz drugih klubova zastupnika. Zahvaljujem također svim e, klubovima zastupnika i cijelom Europskom parlamentu koji je velikom većinom podržao ovu značajnu inovativnu inicijativu. Dragi kolege, nadam se da će e, Resk EU se pokazati vrlo dobrim instrumentom e, kada sljedeći puta dođe do šumskih požara. To je mislim vrlo vrijedan instrument koji će omogućiti da se sačuvaju životi i izvori prihoda ljudi u Europi. Imate pravo kada tražite više i e, odmah tjesno surađujemo s državama članicama da što prije pokrenemo takozvanu tranzicijsku fazu za RESC EU. I e, tako ćemo e, moći već ove godine uspostaviti mehanizam borbe protiv šumskih požara u Europskoj uniji, dakle već 2019. godine. Hvala svima koji su pozitivno pristupili ovome. Ne smijemo se zavaravati. Prirodnih katastrofa bit će sve više zbog klimatskih promjena. Mi znamo da klimatskih promjena ima i moramo se baviti tim novim fenomenima do kojih dolazi zbog klimatskih promjena. U okviru Rescue moramo se bolje pripremiti kako bismo se nosili borbom protiv elementarnih nepogoda koji su rezultat klimatskih promjena. Dragi kolege, trebamo također istovremeno više raditi i na pripravnosti i na prevenciji. Europska komisija jasno je rekla da je to prioritet i mi smo učinili sve što možemo da damo sustav koji će bolje omogućiti državama članicama da mi razmjenjuju mišljenja i da uče jedni od drugih. Dragi kolege, danas ujutro vrlo skromno obilježavamo početak novog doba u europskoj civilnoj zaštiti. To je ono što Europa duguje svojim građanima. Zaključno mi dopustite da svi moramo biti ponosni zbog ovog ostvarenja. Hvala svima na vašoj predanosti i hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa povjereniče, a sada u ime odbora za proračun, zastupnik Fernandeš. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Europa koja štiti države članice je nužna i to je apsolutni prioritet. U Portugalu smo doživjeli jako veliku tragediju. Više od stotinu ljudi je izgubilo živote u šumskim požarima. To se ne smije više ponoviti. I ovaj novi ojačan mehanizam ukazuje na solidarnost unutar Europske unije. I naravno da to nije jedino rješenje, ali dijeljenje suverenosti u nekim područjima, pa tako i po pitanju civilne zaštite, samo jača suverenost države članice sada računaju na prevenciju i to mora biti i dalje tako, dakle na razini Europske unije, no postoje ministri financija koji nisu bili oduševljeni ovim sporazumom. Radi se o 200 milijuna eura, ali to je doista smiješan iznos do 2020. Uvijek iznova trebamo naglašavati koliko je ovaj mehanizam važan i povjereniku Stiljanidisu želim zahvaliti kao izvjestiteljici Gardini i jako mi je drago da smo postigli sporazum, iako to nije bilo jednostavno, a to pokazuje da Europska unija štiti svoje građane. Riječ ima zastupnica Mlinar, koju ne vidim, pa ćemo sada preći na mišljenja klubova zastupnika. Za početak e, zastupnik Gambus ima riječ. Hvala puno, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Europa se temelji na solidarnosti i na suradnju među narodima i to je potrebno naglasiti Dakle, mi sada izgrađujemo suverenost između naših naroda, a tu spada i pružanje pomoći. Vidjeli smo grozne šumske požure, požare 2017. u Galiciji i Portugalu, ali moramo biti iskreni. Nešto nije u redu ako Europa nije ta koja prva reagira u slučaju izbijanja takvih katastrofa ovaj instrument o kojem govorimo, mehanizam Unije za civilnu zaštitu, je dobar instrument koji se može kombinirati sa drugim instrumentima, primjerice sa instrumentom za solidarnost i mi smo doista ponosni na to i možemo pokazati da smo dorasli, zajedno dorasli ovim izazovima. Stoga se želim zahvaliti kolegici Gardini na izvješću i na dobrom ishodu. Posebno se želim zahvaliti na E, odličnim, odličnom utjecaju koji će ovaj projekt imati na Europu. Puno hvala. A sada gospodin... Zastupnik znam, socijalista. Hvala. Dakle, mi danas u Europskoj uniji vidimo da su se institucije udaljile od građana. Dakle, građani su se borili za bolju zaštitu protiv elementarnih nepogoda. Dakle, to je bio jedan od naših zajedničkih ciljeva da izgradimo zajednički europski sustav civilne zaštite, odnosno da ga ojačamo sredstvima Europske unije, a danas je situacija takva da je potrebna potpora onima koji su najslabiji. Dakle, mi one najslabije moramo zaštititi kako bi izbjegli slučajeve kakve su se dogodili u Portugalu i drugim zemljama i e, na očigled nove tragedije ne smijemo dopustiti da samo pregovaramo, nego moramo djelovati. Bilo je šumskih požara u okolici Atene sa stotinama mrtvih i stoga moramo svi zajedno pokušati iznaći zajednički značajan odgovor na ove probleme. Svi mi zajedno moramo djelovati za isti cilj, moraju se sve institucije udružiti kako bi iznašle zajednički odgovor, jer zajednički možemo više postići nego svako pojedinačno. Moramo nadići prepreke koje su pred nama u Europi, jer solidarnost nije svrha sama sebi, već je ona doista potrebna. Dakle, tu ne smijemo e, voditi nikakve proračunske rasprave, već moramo E, obvezati države članice da sudjeluju i ako uspijemo u tome onda se možemo i u okviru ovih kapaciteta pobrinuti zato da e, zajednički nabavimo e, helikoptere i zrakoplove za gašenje požara te ih poslati onima kojima su doista potrebni. Dakle, po prvi puta ćemo koristiti europska sredstva kako bi ojačali nacionalne kapacitete. U zemljama poput Grčke, gdje vidimo da postoji e, dosta loša financijska situacija, e, tamo nisu više dostatna nacionalna sredstva, već je njih potrebno e, nadopuniti. Osim toga, potrebna nam je prevencija i mi smo uspjeli prijedlog vijeća odbiti dakle da se ovaj mehanizam oslabi i uspjeli smo podržati, odnosno usvojiti predlog Europske komisije. Dakle, tu su predviđena sredstva za prevenciju za sve države članice gdje je potrebno ojačati kapacitete. Europski građani moraju neovisno o državi članici u kojoj žive, žive imati pravo na zaštitu i to učinkovitu zaštitu. Hvala, a sada zastupnik Gerike u ime E, e, kluba ECR. Hvala. U ime ECR-a želim gospođi Gardini i svim kolegama iz parlamenta, komisije i vijeća zahvaliti koji su radili na izradi ovog izvješća koje e, ispunjava sve naše zahtjeve. Resk EU će državama članicama omogućiti da e, zahtijevaju posebna sredstva ako njihova sredstva nisu dostatna, kao što je to primjerice bio slučaj u e, prošloga ljeta u slučaju šumskih požara. Mi sada govorimo o posebnim zrakoplovima za gašenje požara, za borbu protiv požara do kojih će sigurno, vrlo vjerojatno doći. I Mislim e, da je ovdje ova suradnja uspjela, bila je vrlo uspješna suradnja i civilna zaštita je slučaj najbolje prakse i mi kao Europska unija imamo također i odgovornost na svjetskoj razini. Hvala. Zastupnica Jaten Maki na minutu i 30. Hvala gospodine predsjedniče. Želim se zahvaliti izvjestiteljici Gardini na odlično odrađenom poslu. To je doista lijepo vidjeti. Jasno je da je odgovornost za civilnu zaštitu da ona leži u rukama država članica a sredstva, odnosno resursi na europskoj razini se smiju koristiti samo kao zadnja alternativa. Niti jedna država članica ne može svoju civilnu zaštitu prepustiti ili prenijeti drugima. To bi bilo opasno i neodgovorno. Jer ako negdje izbije katastrofa, onda moramo odmah djelovati, a ne možemo si priuštiti da prvo samo koordiniramo snage i kapacitete. Dakle, građani ne smiju morati čekati da dođu vatrogasci iz neke druge države Europske unije, već i oni sami moraju biti pripremljeni, spremni u vlastitoj državi. A glavna odgovornost je uvijek na državi članici. Sigurno da je Europska unija tu igra ulogu, dakle ona ima ulogu pružanja potpore, a možda i e, ulogu u pripremi, u prevenciji, u, po pitanju obrazovanja ili možda čak po pitanju e, prilagodbe, opremljenosti. Ali ta suradnja između država članica je unatoč nacionalnoj odgovornosti vrlo važna. Dakle, kada dođe do izbijanja požara, onda Eh, je vrlo važno da se i prije preventivno djelovalo. Zastupnik Papadimulis u ime kluba GUE. Puno hvala gospodine predsjedniče. Ovo je jedna od rijetkih pozitivnih akcija koju smo poduzeli kao Europski parlament u zadnjih nekoliko mjeseci i to zbog pritiska kojem smo bili izloženi od strane povjerenika Stilianidisa, ali i zbog suradnje Europskog parlamenta i Europske komisija. Zbog te suradnje je izvršen pritisak na određene države članice. Naravno da je došlo do izbijanja, odnosno da došlo do nekih tragičnih slučajeva, do izbijanja šumskih požara u Portugalu gdje su mnogi ljudi izgubili živote, ali sjetimo se i požara u moje zemlji, u Grčkoj zatim e, poplava, potresa u Italiji, to je također e, bilo mnogo žrtava, ali došlo je do izbijanja velikih e, šumskih požara u Švedskoj tako da su i sjeverne državne članice shvatile da klimatske promjene nisu nešto što ima posljedice samo za južne države članice, stoga da e, moramo zajednički djelovati i da je potrebno da Europska unija, odnosno Europska komisija pruži potporu državama članicama. I na taj način smo sada dobili bolju Europu. Zahvaljujući radu Europskog parlamenta, Ovaj predlog je doista znatno poboljšan i mislim da ćemo na taj način dobiti široku potporu. Hvala. Sada smo saslučali mišljenja klubova zastupnika. Sada pojedinačni zastupnici. Zastupnik Mandel na minutu i 30. Cijenjeni predsjedniče, povjereniče, kolege, Zima u Austriji je pokazala da dobrovoljni vatrogasci, dobrovoljne službe i druge službe za pružanje pomoći da su one bile odlično pripremljene, odnosno jesu dobro pripremljene na e, lokalnoj i regionalnoj razini. Mi smo Europska unija i mi moramo biti neovisni, ne smijemo ovisiti o vanjskoj pomoći kada se radi o velikim elementarnim nepogodima koje se ne mogu predvidjeti i kada je potrebno odmah reagirati na nacionalnoj razini. Zato smatram da je dobro da Europska komisija sada e, želi ponovno ojačati mehanizam Unije za civilnu zaštitu i slažem se s onim što su prethodno kolege rekli da mi u parlamentu moramo, da jesmo dodatno poboljšali ove prijedloge, ali on sam manje birokratski, manje e, centralistički i jako mi je drago da je ovaj prijedlog također e, uspješno završen, završen rad na njemu za vrijeme austrijskog predsjedanja. Jer od izvornog predloga Europske komisije gdje se govorila o command and control, mi sada dolazimo do jednog paketa koji se temelji na suradnji i pružanju podrške. Dakle, radi se o poticanju regionalnih i lokalnih kapaciteta, a naravno da je tu veliku ulogu igrao i austrijski primjer i e, pri tome moramo imati na umu da ne smijemo ovisiti o vanjskim kapacitetima. Hvala, a sada je gospodin Zorinja. Hvala. Danas smo poduzeli vrlo važan korak kada je riječ o stvaranju e, plana e, za civilnu zaštitu i činjenica da države članice mogu međusobno pružati pomoć i da Europska unija također može intervenirati, to je odlično. Do sada je civilna zaštita e, se temeljila na e, dobrovoljnosti i mi moramo jasno reći, dakle, nije ono što je nedostala solidarnost, već nije bilo dosta sredstava. A u ovom programu RESC EU se sada predviđa poboljšanje situacije, dakle, poduzimaju se mjere kako bi se ta solidarnost i konkretizirala i Europska unija će na taj način bolje moći pružati pomoć svojim građanima. Države članice će na taj način bolje sladavati rizike, bolje će koristiti vlastita sredstva i to je nešto što ne možemo odgoditi. Dakle, EU e ne možemo dovoditi u pitanje zbog političkih ili birokratskih prepreka. Tu se radi o financijskom okviru, naravno nakon 2020. Ja sam izvjestitelj za taj dosje i ja sam Europskoj komisiji poslao jedan e, pisani e, upit što se tiče zakonodavnih prijedloga o financiranju ovog mehanizma i mislim kada bi danas već dobili odgovor ne bi bilo prerano. Dakle, još u ovom zakonodavnom ciklusu to moramo odraditi jer katastrofe neće čekati. Dakle, potrebno nam je RSKU. Gospodin Ferrera na minutu, izvolite. Gospodine predsjedniče, mislim da je ovo vrlo pozitivno e, što surađujemo kada su u pitanju katastrofe prije svega, kada se radi o tako velikim elementarnim nepogodama. Dakle, moramo surađivati i moramo koordinirati raspoložive snage, moramo dijeliti sredstva, a Europska unija još nije učinila sve što je u njezinoj moći, odnosno što bi se moglo poduzeti. E, vidjeli smo kakvi su bili šumski požari 2017. u Portugalu i to je ukazalo na nužnost suradnje. Doista se trebamo zabrinuti oko dodatnog e, smanjenja sredstava kada je riječ o koheziji jer na taj način će i prevencija elementarnih nepogoda biti otežana, a Elementarna nepogoda će, će ih uvijek biti. Dakle, potrebno je zaštititi građane, a mislim da nije učinjeno sve što je moglo biti učinjeno kako bi se situacija poboljšala. Važno je da e, zapovjednički lanci, zapovjedni lanci budu dobro koordinirani E, i to e, nadnacionalno kao što je to predviđeno u prvotnom predlogu Europske komisije. Naravno to nosi određene rizike, ali sada je to srećom ispravljeno. Hvala. Sada slobodno javljenja za riječ. Najprije zastupnik e, Caka Ruiz na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Ja danas slavim e, zbog e, početka ovog mehanizma jer više Europe znači i bolje sprečavanje katastrofa u Europskoj uniji. Ali se tako potrebna nam je revizija Europskog e, fonda za solidarnost kada je riječ o posljedicama katastrofa. Osim toga treba u izvješću ja ću naglasiti i ulogu okoliša kako bi doista imali e, sustav za sprečavanje katastrofa koji dobro funkcionira. Osim toga moramo odrediti kriterije na temelju bruto domaćeg proizvoda regija, jer postoje regije sa većim e, bruto domaćim proizvodom koji onda ne mogu koristiti fond za solidarnost. Stoga ja smatram da je ovaj fond potrebno proširiti i stoga nam je potrebna revizija. Puno hvala. Hvala, a sada gospodin Marijas na minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Elementarne nepogode su danas nažalost na dnevnom redu Europske unije i to upravo zbog klimatskih promjena. Mi smo doživjeli velike katastrofe, e, vidjeli smo velike poplave u Grčkoj, zatim šumske požare sa stotinama mrtvih, ali bilo je i požara u Portugalu, potresa, u Italiji. Sve to ukazuje na to da Europska unija mora više uložiti u zaštitu od elementarnih nepogoda kako bi se doista ta solidarnost provela u praksi. Dakle, idemo u dobrome smjeru. Države članice moraju shvatiti da ne mogu kažnjavati e, druge koji koriste ovaj mehanizam. Jer naravno da su elementarne nepogode nešto što dolazi od prirode, dakle nisu države članice koje snose odgovornost za elementarne nepogode. A države članice, prije svega na jugu, su um, spate zbog tih uh, katastrofa. Puno hvala, a sada gospođa Kadenbach. Gospodine predsjedniče, današnja rasprava ukazuje na to, jasno ukazuje na to da ovaj problem moramo sagledavati na multisektoralan način. Dakle, radi se o zaštiti klime, o urbanom planiranju, o obrazovanju, o prevenciji u svim područjima. Mi moramo biti pripremljeni na takve katastrofe. Potrebno nam je e, dobar monitoring i ova današnja rasprava, a nadam se potom i usvajanje ovog mehanizma, je ogroman e, doprinos tome da u budućnosti našim građanima možemo reći da u slučaju elementarnih nepogoda Europa će biti ujedinjena, mi ćemo se ujedinjeni, dakle nećemo ovdje svaliti odgovornost samo na određene regije, na određena lokalna tijela, nego samo u onom najgorem slučaju postoji europski mehanizam koji raspolaže financijskim i tehničkim resursima i stručnim znanjem kako bi tamo gdje je došlo do elementarnih nepogoda e, djelovala i što učinkovitije suzbila sve posljedice. Puno hvala. Hvala sada zastupnik Rope. Hvala lijepa. Povjereniče, pitanje o koje danas razgovaramo vrlo je važno i u određenim situacijama samo jedna država članica sama ne može se nositi s problemom. Primjerice kada se radi o e, nuklearnoj centrali Dastrovo u Bjelorusiji. Već e, sada znamo da izgradnja te nuklearne centrale e, nije bila sukladna međunarodnim normama a e, ta je nuklearna centrala izgrađena na 20 km od vanjske granice Europske unije, što je potencijalno ogroman rizik. Tražim da Europska komisija učini sve kako bi prisilila Bjelorusiju da se pridržava međunarodnih normi. Tražim također e, da nam komisija kaže predviđa li nešto da osigura eventualne žrtve u budućnosti. Hvala gospodin Kaputo. Nakon dugih pregovora donesen je odluka da se ojača mehanizam civilne zaštite u EU. A posljednjih godina e, to je, bilo je toliko poplava i požara. E, mehanizam civilne zaštite je onaj koji se čini na dobrovoljnoj bazi, a onda e, Evropska e, Unija raspoređuje ta sredstva nakon što države članice zatraže pomoć. Novim mehanizmom sve to teći će puno glađe i brže i učinkovite. A e, Također, Resk EU je uspostavljen koji će omogućiti da države članicama koje nemaju dovoljno sredstava može se pomoći, a također će se omogućiti da se bolje djeluje slanjem zrakoplova, helikoptera i pumpi za slučaj e, potrebe u pojedine države. Hvala lijepa. Sada riječ za repliku ima povjerenik e, Stilianidis. Gospodine predsjedatelji, drage kolege, kada smo prije dvije godine započeli s ovom inicijativom, iskreno govoreći, to je bilo dosta nevoljkosti iz mnogih država članica, znao sam da veća sposobnost, više kapaciteta jest važno. Znao sam da su veća financijska sredstva također važna. Znao sam da bolje okvir za upravljanje hitnim situacijama je doista važno, no za mene kako dakle, vidim i za vas, najvažnija stvar je ono što smo uspjeli ostvariti kroz RESC-EU, a to je sljedeće. Europska solidarnost je time osnažena, time je postala učinkovitija, time je postala snažnija i opipljivija i bliža našim građanima, a to je najvažnije. I to osobito u ovim trenucima kada naš zajednički europski proces mnogi dovode u pitanje, nažalost. Također pred nama su vrlo važni europski izbori i ovdje zapravo ispunjavamo svoje obećanje da izgradimo Europu koja štiti i Europu koja spašava živote. A to je doista veliko postignuće i svima još jednom zahvaljujem na tome. Međutim, moj savjet zbog znatnog iskustva na temelju zajedničkog dosadašnjeg rada, moram reći da je ovo prvi veliki korak i sada moramo nastaviti kako bismo poboljšali europski mehanizam za civilnu zaštitu i na druga polja, osobito što se tiče medicine, jer je to sljedeći veliki korak pred nama. Hvala još jednom puno. Hvala povjereniku Stiljanidisu, a sada dajem riječ izvjestiteljici zastupnici Gardini. Hvala lijepa. Zaista sam e, sa zadovoljstvom slušala što su rekli e, svi e, koji su se javili za riječ. Stvaranje mogućnosti da svi tako surađujemo među dakle, zastupnicima iz svih klubova zastupnika. Koliko smo puta prevalili u prethodnom parlamentarnom sazivu kada smo jednostavno počeli govoriti o prevenciji, a sada je to postao jedno od prioriteta u instrumentu civilne zaštite. Jako smo puno puta prevarili i zato sam optimist. Povjerenik nas je podsjetio koliko nije bilo lako čak ni uvjeriti neke države članice Postoji izvjestan e, kulturni sram e, da je nekome potrebno da zatraži pomoć. Podsjećam vas kada je e, Japan doživio u Fukushimu. Smatralo se da je to država koja je najspremnija na svijetu za elementarne nepogode, ali nisu bili u stanju nositi se tom ogromnom katastrofom. Dakle, Europa koja štiti je ona koja je vrlo značajna i zahvaljujući radu parlamenta, komisije pa i e, vijeća imamo sada mogućnost da Europa ima bolju budućnost. Moramo proći e, kroz ovaj tranzicijski period što prije kako bismo bili spremni za sljedeće ljeto već. Jer nažalost e, bilo je puno E, elementarnih nepogoda vidjeli smo da su one najgore upravo preko ljeta kada dolazi do e, šumskih požara e, koje odnose najveći broj ljudskih života. Danas mi je drago da smo spomenuli i Zamberletija koji je toliko puno radio na civilnoj zaštiti. A osim toga, priznanje trebamo odati u njegovo ime svima onima na tisućama ljudi koje rade u e, zaštiti svih nas. Mislim da će ovo biti jedna značajna cigla u izgradnji Europe koju svi volimo, Europe koja štiti sve građane. Hvala svima i nadam se da ćemo svi dobro raditi na tom planu. Hvala sada zastupnici Gardini. Zaključujemo ovu raspravu. Naravno, čestam svima onima koji su radili na tom dosjeu i naravno izvjestiteljici. Sljedeća točka dnevnog reda jest izvješće Guteland o e, održivom e, korištenju pesticida. Zastupnica Gutaland danas e, nije s nama. Umjesto e, nje govorit će zastupnica Dali. Izvolite mi.